Allora possiamo cominciare, siamo alle votazioni. La... Počinjemo, počinjemo dakle sa prvim glasanjem uredba parlamenta koji ćemo dakle najprije govoriti. Međutim, prije nego što počnemo sa glasanjem, možda ćemo dati riječ kolegi Davidu Martinu. Samo kratko, predsjedniče. Vjerojatno se sjećate da smo u 10. mjesecu 2011. na plenarnoj ovo izglasali velikom e, većinom, odnosno tražila se revizija pravila istražnog odbora kako bi se poboljšao naš pristup dokumentima i pravo na pozivanje svjedoka i općenito da se osnaži naša sposobnost da utvrdimo istinu bilo kakve situacije koja se već istražuje. To je došlo nakon izvješća e, koje je reklo, rekao da se u ređenoj instanci nije mogla doći do svih detalja do istine. Prema novim odredbama ugovora iz Lisabona trebali smo suglasnost komisije i vijeća za ovako nešto. Imali smo cijeli niz trijaloga posljednji prije godinu dana i na kraju trijaloga zatražili smo pravne službe svih triju institucija da se okupe i da vide mogu li e, sročiti nešto što je prihvatljivo svim institucijama. Nakon deset sastanaka pravnih službi i brojnih razmjena dokumenata vrlo jasno da pravne službe komisije i vijeća nemaju politički mandat da bi dogovorili nužne promjene, te zbog toga ja predlažem da kroz usvajanje odluke danas te na plenarnoj e, prihvatimo da nećemo završiti s ovim izvješćem u ovom sazivu, ali sam tako sastavio rezoluciju e, da barem netaknutim ostane napredak koji smo stvarili. A stvarili smo napredak u tome da smo uspjeli pravno sročiti pitanja pristupa dokumentu, baratanja dokumentima, tako ne želimo to upropastiti. Želimo ovo održati na životu za sljedeći saziv kako bi oni mogli nastaviti s pregovorima. Bene, allora possiamo procedere. U kojem slučaju prelazimo na glasanje. Uložen je svega jedan amandman. Tko je za? Molim da digne ruku protiv, 3 e, e, su osobe protiv, tko je suzdržan? Jedan suzdržani glas. Dakle, 22 glasa za, 3 protiv, jedan suzdržan. Možemo li odmah preći na drugo glasanje? To je prijedlog da pozovemo predsjednika parlamenta da na eh, eh, plenarnoj sjednici u travnju se stavi na glasanje zakonodavni eh, prijedlog. Dakle, tko je za neka digne ruku jer mislim da je bolje da glasamo. Tko je protiv? Četiri glasa protiv, suzdržani nitko. Dakle, 22 naprema 4. Prelazimo sada na prijedlog izmjene e, uredbe Europskog parlamenta e, vezano za izmjene članka 165. i 195. točka 3. To je izvješće Messerschmitt. Sjećate se da smo već jednom o tome glasali. Kolega Messerschmitt je E, zatražio da još jednom to stavimo na dnevni red. On je bio opravdao svoj izostanak tada. Možda bi bilo dobro da nam kolega Mesešmit prvi kaže nekoliko riječi. <clears throat> E, hvala lijepa. Neću puno govoriti. Nemamo puno vremena, ali mislim da se radi o važnom pitanju transparentnosti i demokracije. Uskoro će se održati e, izbori za Europski parlament za šest mjeseci. I e, mnogi su sa svim opravdano htjeli nadzirati kako mi radimo kao političari. A isto tako možda bi bilo previše u tom smislu tražiti e, da se e, stalno glasa poimenično, ali možda se završno glasanje da mislimo da bi bilo dobro poimenično glasanje i na odborima i na plenarnoj. Moram reći da mi nije jasno zašto socijaldemokrati, dakle kolege koji e, se protive ovoj ideji. Jer mislim da velik broj građana Europske unije želi znati kako su glasali ljudi za koje su oni e, birali. E, mislim da se to može napraviti jedino ako postoji negdje trag tko je glasao kako i zato ja dajem ovaj prijedlog za poimenično glasanje. Dobbiamo un momento verificare. Samo trenutak, moramo provjeriti u kojim slučajevima je potrebno dati odgovor. Kolega Daf, izvolite. Potrebno je e, svega četvrtina prisutnih da se podrži ovaj e, zahtjev za pojmenično glasanje i ALDE to podržava. Također podržavamo i iz kluba zelenih. ECR podržava također. Votare per appello nominale. Možemo dakle sada glasiti poimenično. Otvaram glasanje. Ne, oprostite, nismo još svi spremni, kolega Galtieri. Jesu li sada svi spremni za glasanje? Možemo li početi glasati? Dakle, otvoram glasanje. Zatvoram glasanje. Dakle, 17 glasova za, sedam protiv. E, I ovaj se dokument usvaja. Problem je taj što ćemo morati o tome obavijestiti kolege na plenarnom zasjedanju, ali nemamo izvjestitelja. U kojem slučaju bi vjerojatno predsjednik morao biti taj koji će e, napraviti izvješće vidim kako je kolega Messerschmidt jako sretan zbog toga i kako sav zrači. Dakle, ja ću biti taj koji ću na plenarnoj tome izvijestiti u redu. Prelazimo sada na posljednu točku, e, to je izvješće Jenten Meki o izmjeni uredbe Europskog parlamenta o postupcima vezanim za imunitet. Počet ćemo od Počet ćemo tako što ćemo zajedno glasati o amandmanima 16 našeg odbora i amandman 1 odbora Juri identični su. Tko je za? Molim da digne ruku. Tko je protiv? Suzdržan usvaja se. Amandman 1 izvjestiteljice. Tko je za? Neka digne ruku. Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandan broj 2 povučen je članak 17. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Ja bih da glasamo o članku 18. Nakon 19. koji je identičan, amandmanu 7. odbora Juri. Oni su gotovo identični. Dakle, najprije glasamo o amandmanu 19. i 7. Juri. Dakle, jasno je sada glasamo o 19 našeg odbora Vilon Gargani i sedmi Juri. Tko je za? Petnaest glasova za. Tko je protiv? Suzdržani? Jedan suzdržani glas usvaja se 19. juri. U tom slučaju odpada glasanje o 18. mirju. A sada amandman naše izvjestiteljice i treći juri koji su identični. Tko je za? Protiv? Suzdržani. Usvaja se. Prelazimo na amandman četvrti izvjestiteljice i četvrti odbora Juri. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Amandman peti izvjestiteljice i e, odbora Juri. Tko je za? Neka digne ruku. Protiv? Suzdržani usvaja se. Amandman šesti izvjestiteljice tko je za? Protiv. Suzrženi. Usvaja se. Prelazimo na odmah sedmi. On se je povučen, dakle 19. smo već izglasali. Prelazimo na amandmane 8 izvjestiteljice i 8. amandman odbora Juri. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Sada amandman 9. Izvjestiteljice. Osmi je usvojen. Dakle, amandman 9 izvjestiteljice. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. S obzirom da smo usvojili e, amandman 9. otpada amandman 20. Vilan Gargani i amandman 9. odbora Juri. Sada prelazimo na sljedeći amandman. za protiv suzdržani sve se. Amandman 11. prethodni bio 10. Dakle, 11. je identičan za izvjestiteljicu i za odbor Juri. Tko je za Amandman 12. izvjestiteljice. Tko je za? Neka digne ruku. Tko je protiv? U svesti Nitko se nije suzdržao? Nije. Dakle, u tom slučaju otpada amandman 12. odbora Juri. Prelazimo na Amandman 13. Vjestiteljice je identičan onome e, istog broja odbora Juri. Tko je za? Protiv? Suzdržani? usvajaju se oba amandmana. Amandman je 14. Izvjestiteljice i odbora Juri koji su također identični. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 15. izvjestiteljice i odbora Juri. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 21. Gargani Viland koji je identičan kao i amandman 16. odbora Juri. Prema tome glasat ćemo njima zajedno. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvajaju se uvodna odredba A e, koje izvjestiteljice koje je povučen i sada možemo i preći na završno glasanje za izvješće. E, predsjedniče. Ja mislim da moramo napraviti ono zašto se zalažemo i glasati elektronskim putem. Je li tko protiv? To je još jedna pobjeda kolege Messerschmitta. E, sretan Božić, evo, <laughs> dobili ste dar. A e, idemo sada glasati elektroničkim glasanjem, otvoren glasanje. Glasanje zatvoreno. Usvaja se 22, ne,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 Procederò successivamente alle comunicazioni Sada ću vam dati priopćenja vezana za preporuke koordinatora, zato što ne želim da bilo što od toga zaboravim. Odlučili smo različite stvari, koje, naročito vezano s izvjestiteljima, ali htio bi malo pomoć da neke stvari napravim napismeno, kako ništa ne bih zaboravio. Prelazimo sada na primjenu Lisabonskog ugovora u odnosu na Europski parlament. E, saslušali smo dugo izlaganje kolege Ranđela, a e, danas imamo ovdje prijedlog izvješća naše kolege koje će vam moći E, moći dakle, izložiti, ali ne moramo više toliko slaviti pobjedu kolege Messerschmita možda. Sad ćemo dakle, moći smireno nastaviti s radom. Prelazimo na točku dnevnog reda broj 14. Primjena Lisabonskog ugovora. Kolega Ranđel, izvolite, imate riječ. Caro Presidente, uh, temos aqui. Uh... Dakle, ovo pred nama zapravo je konačna verzija natrta mog izvješća o provedbi Lizabonskog ugovora s obzirom na Europski parlament. U skladu sa sporazumom do kojeg smo došli, dogovoru sa kolegama i drugim zastupnicima Europskog parlamenta, zapravo razmatramo odnos između parlamenta i komisije. Cilj ovog izvješća je pokriti ograničen obuhvat pitanja, dakle odnosa između parlamenta i komisije. a to zapravo održava strukturne dogovore do kojih smo došli u parlamentu. E, neki su željeli razmatrati odnose s vijećem, dok su drugi željeli baviti se komisijom. U načelu pokušat ću biti što je kraće moguće jer nije bilo nikakvih većih izmjena od moje prošlog predstavljanja ovog dosija. Tako dakle, što se tiče e, onih osnovnih stvari koje sam predstavio prošli put, nismo zapravo ni do kakvih velikih novih inovacija došli. I što bih vam jutros mogao reći? Prije svega postoje dva razloga za brigu kojima se u ovom izvješću bavimo. Prije svega osnaživanje demokratskog legitimiteta institucija, prije svega komisije, a zatim pokušavamo unijeti i neke kriterije uz zamisao razdvajanja ovlasti, jer mislim da je jedan od velikih problemi, problema sa europskom konstrukcijama Europe ne samo demokratski legitimitet kao takav, već i poteškoće u ostvarivanju razdvajanja ovlasti. Tako da spravne jedne perspektive pokušali smo doći do te razdiobe ovlasti. To je nešto što je u krajnjoj liniji ključno za cijelu zapadnu civilizaciju i velik dio ostatka svijeta. Dakle, pokušavamo to postići unutar e, europskog ustava pod navodnicima i to su nekako bila osnovne smjernice kojima sam se vodio u sastavljanju ovog izvještaja. S jedne strane osnaživanje demokratskog legitimiteta, a s druge strane osnaživanja načela e, razdiobe ovlasti. Isto tako pokušali smo razjasniti koje su točno ovlasti pojedinih institucija, gdje i kako mogu djelovati, a i samo izvješće je podijeljeno u četiri poglavlja. Prvo razmatra legitimitet političke odgovornosti komisije i to je ono što nazivamo imenovanjem, dakle imenovanje predsjednika komisije, povjerenika i mogućnost da se ljude makne iz komisije, dakle glasom za nepovjerenje i tome slično. Tu imamo neke tehnički aspekte koje se bave zakonodavnim inicijativom, aktivnostima za promicanje zakonodavstva do strane komisije i parlamenta. Također se bavimo pitanjem uloge parlamenta u predlaganju zakonodavstva, ali isto tako u demokratskom nadzoru nad zakonodavnim inicijativama komisije. Nadalje također se bavimo time kako zapravo provodimo u potpunosti svoj demokratski nadzor nad radom koji obavlja komisija. Naravno, kao što svi znate, e, pitanje delegirajućih akata uvelike mijenja ono što se u proteklim godinama događalo. Odbor za pravna pitanja se već detaljno bavio tim pitanjem. Pokušat ću biti sažet, no svakako ne bi u potpunosti bilo moguće ući sve detalje ovog izvješća. E, dotakao sam se pitanja međunarodnih odnosa, moramo se pobrinuti da inicijativa i ovlasti Europskog parlamenta budu odgovarajuće usklađene i razmotrili smo i ustavna pitanja koja se tiču interinstitucionalnih sporazuma. Dakle, tako ih mi nazivamo interinstitucionalni sporazumi i oni su utemeljeni na Lizabonskom ugovoru, to možemo nazvati ustavnom osnovom koja je zaštićena ugovorima, ali ono što smo u ovom izvješću pokušali napraviti jest da smo na neki način pokušali prognozirati E, daljnji razvoj odnosa između komisije i parlamenta. Dakle, kako je to bilo do sada, a kako će biti u budućnosti. Također smo pokušali identificirati e, kako bi, što bi mogli sadržavati budući okvirni sporazumi. Rekli smo da bi i vijeće trebalo biti uključeno, no svejedno trebali bismo poštivati ovlasti svake pojedine institucije i stavili smo otvorenu mogućnosti bilateralnih sporazuma između komisije i parlamenta u koje se vijeće ne bi trebalo miješati. E, kao što sam rekao, razdioba ovlasti je nešto što bi trebalo sačuvati. Pokušali smo dakle organizirati ovo izvješće sustavno, pokušali smo e, razviti četiri stupa koja sam spomenuo detaljnije i dotakao sam se nekih sadržanih točaka. Već sam prošao dakle, uspjenu prezentaciju izvješća, pred vama je tekst, nisam siguran jeste li imali vremena proučiti ga, ali dakle neću ulaziti u detalje jer imate pismenu verziju, ne znam je tek jutros zapravo dobili, to ne mogu reći, ali dotakao bih se samo ovih najglavnijih točaka. Prije svega legitimitet, politička odgovornost komisije, tu bih možda mogao istaknuti činjenicu da je ovdje ključno pitanje kako izborno tijelo, odnosno njihovi izbori, kako se oni odražavaju u radu komisije, osobito što se tiče imenovanja predsjednika komisije. I znamo da je došlo do promjena kako bi se pobrinuli da političke stranke imaju svoj glas, svoj udio u tom imenovanju. No mi bismo želi točno vidjeti kako glasači i njihov utjecaj e, može se pokazati na radu programu komisije. A to zapravo zahtjeva i od parlamenta da svoj program ponudi prije izbora, ali isto to traži i od vijeća i zanima nas kako će se zapravo moći odraziti izbor ljudi. I nakon imenovanja predsjednika, kako će se imenovati povjerenici, čuli smo jedan, za jedan maksimalistički pristup koji se spominje u e, objašnjenjima, odnosno u opaskama, ali želimo imati jednu ravnotežu između nadzora parlamenta, ali istovremeno ne da parlament se previše ne upliče i na tome je zapravo radimo kako sam se pridružio parlamentu. Ukoliko parlament želi biti učinkovit, mora biti aktivan, ali ne pretjerano aktivan, jer često postoji jedno iskušenje zastupnicima parlamenta, možda zbog toga što su nesvjesni čemu se zapravo radi i kakva je e, ustavna povijest pojedinih država članica, ali parlament pokušavaju e, promicati kao svojevrsnu vladu no, mi imamo u našim državama članicama ustavnu povijest koja nam pokazuje kako bi to moglo poći po zlu. Dakle, parlament ne bi trebao pokušavati zamijeniti vladu, niti bi Europski parlament trebao pokušavati zamijeniti komisiju. Trebao bi obavljati svoju nadzornu ulogu i ostaviti komisiji dovoljno, dovoljno prostora, poštivati razdiobu ovlasti i prema članku 16. povelje ljudskih prava jasno je da bi trebalo razmatrati prava građana i uzimati ih u obzir, ali također mora postojati razdioba ovlasti. I ne možemo dopustiti da ta mogućnost utjecaja šteti funkcioniranju komisije. Nadalje, predsjednik komisije mora imati autonomiju da sam izabere svoje povjerenike kako bi mogao na odgovarajući način sa njima surađivati. Postala zamisao e, tri povjerenika, popisa tri povjerenika od kojih bi predsjednik mogao izabrati jednu. Dakle, države članice bi mogla ponuditi tri kandidata i naravno rodna ravnoteža se također mora uzeti u obzir u pri izboru tih kandidata. I to je jedno od ključnih pitanja također. Nadalje što se tiče toga da pokušavamo se pobrinuti da postoji autonomija izvršne ovlasti i da imaju sposobnost djelovanja, to se također nalazi u, opaskama, ne u samom dijelu teksta, mi vjerujemo da je zapravo uloga komisije oslabljena i postavljamo se pitanje kako ju možemo osnažiti, kako možemo povratiti izvornu čistoću uloge komisije. Ja mislim da je to moguće na dva načina. Prije svega osnažiti njen demokratski legitimitet, što možemo postići kroz bolji parlamentarni nadzor i kontrolu, to je prva točka, a druga je da također možemo osnažiti izvršnu autonomiju i time učinkovitost komisije. To je također moguće ako dobiju veće ovlasti, veću veće diskrecijsko pravo s jedne strane, to je jedan način na koji možemo to učiniti, a drugi važan aspekt je naravno da komisiju učinimo, da njen rad učinimo učinkovitim. Znamo da je Lisabonski ugovor bio ambiciozan, e, tamo piše da bismo trebali smanjiti broj povjerenika kako bi se odrazile dvije trećine država članica, dakle smanjenje veličine komisije, ali nakon toga smo zapravo vidjeli i što je bila greška, da smo još 11.12.2000 Dakle, u izvješću se spominje datum 11.12.2008. Ali nakon referenduma u Irskoj odlučeno je da će svaka država članica i dalje imati po jednog povjerenika. Što sam ja predložio za riješiti taj problem i što je donekle inovativna i kontroverzna, ali mislim da je jedan kompromis koji nam pokušava pomiriti te dvije sukobljene strane. Dakle, imali bismo dvije trećine povjerenika koji će imati određeni portfelj i jednu trećinu povjerenika koji ga neće imati. Što bi značilo da ćete morati izabrati povjerenika koji ima portfelj koristeći se onime što piše u Lisabonskom ugovoru, dakle sustav rotacije gdje bi se države rotirale na temelju svojeg geopolitičkog položaja i rotiralo bi se koji bi čiji povjerenici imali portfelje, čiji ne bi. I tako bi se zapravo odražil, odrazile e, političke konstelacije i povratila ravnoteža između velikih i malih zemalja kao i geografska e, raspodjela, sve u skladu sa onime što se nalazi u Lisabonskom ugovoru. To bi naravno bilo za pregovore iznimno komplicirano, dakle da se pokuša organizirati petogodišnje razdoblje unutar kojeg bi povjerenici imali jedan aktivni portfelj, ali činjenica da bi dalje svaka država imala svog povjerenika, od kojih dvije trećine bi imale svoj portfelj, a jedna trećina bi bili zapravo povjerenici bez portfelja. Ti, što bi zapravo oni radili? Prije svega, oni bi mogli vršiti funkciju predstavljanja komisije. Znamo da postoje povjerenici, čak i neki predsjednici komisije koji su se žalili da moraju potrošiti do 200 dana godišnje van Brisela. A ovo rješenje bi im omogućilo veću slobodu da se bave svojim poslom, dok ljudi, povjerenici koji ne bi imali portfelj, bi se bavili predstavljanjem komisije van Europske unije i unutarnje sljedeća stvar da unutar kolegija povjerenika bismo se pobrinuli da su svi interesi, da se svi interesi uzimaju u obzir, imali bismo veću razinu nepristranosti, nešto eh, čime se eh, bavi svaki student upravnog prava. Dakle, ne bi došlo ni do kakvih nacionalnih interesa, već bi se zapravo okupljali zajedno svi nacionalni interesi, a ne pojedinačni. Tako bi se pobrinuli da se uzima u obzir zapravo zajedničke interese. Jedna, ta, jedna trećina povjerenika dakle, ne bi vrtila palce dok ona sjedla, već bi imali svoj posao, dakle, dopunjavali bi onaj dio posla koji ne stižu baviti povjerenici koji bi imali portfelj. Dakle, pomagali bi tim povjerenicima da se oni dublje bave svojim poslom, i primjerice ako imate 7-8 povjerenika koji, se, koji rade na jednom portfelju, oni bi doista iznimno detaljno se mogli pozabaviti svakim dosijam. Dakle, to rješenje koje predlažem, iako nije idealno, smatram da je uravnoteženo i da bi omogućilo komisiji da radi učinkovitije. Dakle, omogućilo bi povjerenicima bez portfelja da predstavljaju komisiju izvršnu vlast i mislim da bi to rješenje bilo zanimljivo. Još bih nešto rekao, e, naravno brinulo me to pitanje demokratskog legitimiteta. To je nešto ključno što pokušavamo očuvati, dakle uz to da komisija bude autonomnija, učinkovitija, da ima odgovarajuće osoblje na raspolaganju, da ima bolji izbor povjerenika, sam predsjednik, da se pobrinemo također da postoji jedna ravnoteža s povjerenicima koji će imati ili neće imati portfelj, to je s jedne strane, no istodobno e, želimo veću odgovornost parlamenta. I kako to možemo postići? E, to možemo prije svega napraviti kroz nadolazeće izbore, tu smo mogućnost već razmotrili, ali možemo se i pobrinuti da parlament provodi nadzor nad procesima konzultacije pri izboru povjerenika. To sam spomenuo u dodacima ovom izvješću, ali to je od ključne važnosti. Dakle, ta nadzorna uloga parlamenta je od ključne važnosti. Još jedna mogućnost koja bi se u budućnosti možda mogla unijeti je da se smanji prag kvalificirane većine koji je potreban za opoziv nekog povjerenika. Dakle, to bi bilo nešto poput izglasavanja nepovjerenja komisiji. I na taj način bi se osnažio nadzor bez da se nanese šteta učinkovitosti komisije. I još jedna stvar, znam da se mnogi kolege s time ne slažu, ali mislim da je od temeljne važnosti je da u potpunosti se riješimo izglasavanja nepovjerenja i pokušavanja poziva pojedinih povjerenika. Dakle, se to ne može učiniti sa pojedinim povjerenicima. E, to ne spada u parlamentarni sustav, dakle ne možemo imati jednu e, vladu koju bi predstavljala ovakva skupština. I najbolji primjer kako to može ne funkcionirati e, bio je, bila je vlada francuske, tijekom francuske revolucije krajem 18. stoljeća gdje je zapravo došlo do potpunog kolapsa. To je primjer koji ne želimo slijediti. Dakle, to je jedan važan aspekt da se ne može izglasavati nepovjerenje pojedinim povjerenicima to uvijek vidimo u međunarodnim sporazumima. Mi kao zastupnici parlamenta imamo želju uključivanja, e, želimo da nas se čuje, ali to se nužno ne uklapa najbolje s demokratskim sustavom. Primjerice, međunarodni sporazumi e, njih ne bi trebali pregovarati zastupnici u parlamentu, već izvršna grana. Naravno, trebali bi ih nadzirati iz parlamenta, mi bismo trebali vršiti nadzor nad tim procesom i kada se konačno, kada pred nas dođe konačni paket, trebali bismo glasati o tome što se parlamentu pod, ponudi predstavi. No, Montesquieu to najbolje rekao, e, izvršna grana zapravo ima ulogu pregovarača u ovakvim pitanjima, osobito kada se radi o međunarodnim sporazumima. Parlament ne bi trebao biti uključen u detalje takvih pregovora i to je važan i sastavni dio razdiobe ovlasti isto tako važni dio političkog i ustavnog života same Europe. E, dotaknuo sam se još jedne stvari na samom početku. A to je da bi trebalo smanjiti e, prag, dakle većinu potrebnu za izglasavanje nepovjerenja komisiji. To je još nešto važno što bismo trebali raspraviti u budućnosti. Trebamo vidjeti želimo li se nakloniti parlamentarnom ili predsjedničkom modelu i već sam to jednom rekao, to je tema s kojom mislim da se ne bismo trebali trenutno baviti, ali ne bismo trebali isključiti niti jednu od tih mogućnosti. Jedna od ustavnih mogućnosti za parlament je izravni izbor predsjednika komisije. Jedna prednost koju vidim u takvom modelu, zapravo postoje dvije stvari tu. Prije svega, Prva prednost je u tome da bi nam to pomoglo ravnotežiti ovlasti. Ukoliko imamo sustav koji smo predložili u ovom izvješću, a to je povećanje legitimiteta parlamenta u nadzoru komisije, istovremeno osnaženje autonomije izvršne tijela, odnosno komisije, postao bi određeni dualizam. Komisija i parlament brinuli bi se za interese Europske unije, a vijeće bi se brinulo za interese pojedinih država članica. I postojala bi postoje bi određeni sukob između ta dva legitimiteta, europskih i nacionalnih interesa. Jedna stvar bi se kretala u smjeru parlamenta i komisije, a druga u smjeru vijeća. I kad bismo u nekom slučaju se priklonili predsjedničkom sustavu gdje se predsjednika izravno bira, gdje to građani čine. Dakle, kada bismo taj drugačiji model prihvatili, tada bi došlo do trenda da na neki način vijeće postane drugi dom. Naravno, to rješenje bi nam barem omogućilo da izbjegnemo opasnost e, nekakve ustavne schizofrenije. Dakle, situacija u kojoj bi parlament konačno se sudarao sa sukobom donošenja odluka na razini vlada, gdje se obzir ne bi uzimala europska pitanja, a to znamo kako na kraju ispadne, to smo i proživjeli. Predsjednički sustav bi imao još jednu prednost. U velikom broju područja to je najčešći pristup e, za koje se zemlje odlučuju. Kanada možda nije dobar primjer zbog e, velike površine malog stanovništva, ali ako pogledamo Indiju, vidimo da najveće demokracije najčešće imaju predsjedničke sustave i to nije slučajno. Dakle, to bi bila jedna mogućnost. I Europski parlament e, tada ne bi imao iste odgovornosti e, što se tiče izglasavanja nepovjerenja komisiji i u tom konkretnom slučaju možda bi imalo e, smisla koristiti i glasanje o nepovjerenju za pojedine povjerenike. Objašnjavam ovo samo zbog toga što se izvješće ne bavi svim tim detaljima. Izvješće se bavi osnaženjem demokratskog legitimiteta komisije, ne isključujući mogućnost toga da se polako počnemo kretati u smjeru predsjedničkog modela. Parlamentarni model je također jasno zastupljen u mom izvješću. Ja nemam nijakve predržbe o tome da li je jedno ili drugo bolje. Zapravo sam rastrgan između te dvije mogućnosti, ali uzeš u obzir trenutni ugovor, smatram da moramo snažiti tu parlamentarnu granu i predložio sam na koji način bismo to mogli činiti. To je prva stvar. Druga je, vidio sam pa zabavio sam se time kako osnažiti demokratski legitimitet, treće kako osnažiti e, autonomiju i razdiobu ovlasti. To su tri temeljne zamisli. Dakle, prije svega demokratski legitimitet komisije koje se osnažuje kroz izbore, kroz mogućnost izglasavanja nepovjerenja, što bi bilo lakše učiniti i to prema komisiji kao cijelini. Druga stvar je da se pobrinemo da predsjednik ima mogućnost učinkovitog autonomnog rada, primjerice slobodan izbor za izbor povjerenika s jednog popisa kandidata, Naravno, povjerenici bi trebali e, svoj program ponuditi prije same kandidature i zatim godišnji i višegodišnji program koji bismo imali, a koji, na koji, za, u kojem udio i glas ima i parlament. Dakle, nadzor parlamenta bi bio također osnažen. A to bi trebalo biti nadopunjeno e, drugom stranom novčića, dakle samo drugom stranom novčića, ne nekom potpuno drugom pričom, a to je osnaživanje autonomije izvršne vlasti. Dakle, ne bi se moglo glasati nepovjerenju za pojedine povjerenike, e, povećala bi se mogućnost e, slobodnog izbora povjerenika sa popisa koji bi bili podneseni predsjedniku komisije i to bi zapravo bili bile različite mogućnosti koje sam pokušao ponuditi, e, odcrtati ovom izvješću kako bi se poboljšao legitimitet i odgovornost komisije. I još bih nešto istaknuo, a to je legislativna inicijativa, dakle zakonodavne aktivnosti parlamenta i prije nego što se zapravo time pozabavim, nešto drugo bih spomenuo, a to je od velike važnosti Dakle, možda je to donekle indiskretno, ali ukoliko zatražimo od predsjednika komisije da nam da program komisije prije nego što ga se imenuje, zapravo bismo osnažili utjece parlamenta u tome. I dakle, ne radi se samo o godišnjem, već i o višegodišnjem programu komisije koje bismo trebali dobiti prije imenovanja predsjednika komisije. Dakle, imali bismo objektivne kriterije na temelju kojih bismo mogli odlučivati. Dakle, objektivne kriterije koje bi nam pripomogli u donošenju odluke. Mogli smo točno vidjeti što se nalazi u programu i da li se sa time slažemo. Primjerice, velik broj izvještaja u ovom parlamentu je bio odobren sa preko 500, čak i 600 glasova, a koji nakon toga, na kojem nakon toga komisija uopće nije radila ništa. Tako da bi sljedeći predsjednik komisije trebao doći pred parlament sa svojim smjernicama i on ili ona bi trebali prije nego što preuzmu funkciju prezentirati osnovni program komisije. Primjerice što će raditi u polju jedinstvenog digitalnog tržišta, što će raditi za osnaženje cijelog jedinstvenog tržišta, što će raditi na osnaženju energetskog tržišta ili bankovne unije ili ekonomske monetarne unije. Dakle, sve te stvari. O svemu tome se na plenarnim sjednicama glasalo, i to velikom većinom, ali njima se komisija nije pozabavila ni na kakvoj detaljnijoj razini. Dakle, ovako bismo imali objektivne kriterije kojima bismo mogli prosuditi komisiju imali bismo na neki način jednu meku, ali učinkovitu ovlast. Dakle, od 2014. nadalje bili bismo mogućnosti izravno tražiti od predsjednika komisije da izravno utječemo na njihov program i time bi komisija zapravo bila odgovorna parlamentu i to osobito kada dođemo do odobrenja predsjednika komisije. E, tada bismo doista mogli upotrebiti svoje pravo, reći da ili ne i postaviti uvjete. Neki bi možda to nazvali političkom ucjenom, ali ne radi se o tome. Znamo da je to također važan dio povijesti parlamenta, osobito britanskog parlamenta, gdje vrlo često je parlament morao prisiljavati vladu prijetnju opoziva da poduzmu neke aktivnosti u Velikoj Britaniji. I znamo da su to jednostavno klasični ustavni instrumenti koji su na raspolaganju. E, zapravo oni pokazuju rast i sazrijevanje jednog demokratskog sustava. To su ti alati, instrumenti koji imamo na raspolaganju. Naravno, nećemo se moći baviti svakim pojedinim elementom na taj način. E, mi koji smo od 2009. do 2014. radili u parlamentu nećemo imati nijakav utjecaj na to, ali dolazeći sljedeći saziv će moći definirati e, i raditi na temelju objektivnih kriterija koji bi bili jasno evidentirani. Što se tiče zakonodavne inicijative parlamenta, postoji mnogo toga što bismo ovdje trebali uzeti u obzir, ali prva stvar na koju bih želio ukazati je da naravno moramo raditi unutar okvira konvencije. To se podrazumijeva, ali možda bismo mogli upotrebiti postojeće interinstitucionalne sporazume kako bismo parlamentu eh, dali eh, pravo stvarne zakonodavne inicijative. Znam da postoje kontrole i ravnoteža koja je sastavni dio razdiobe oblasti unutar Europske unije, ali unutar te strukture zakonodavna inicijativa komisije je njezina, e, njezino zadnje uporište i mislim da mnogi od nas kada vidimo da s jedne strane komisija klještena između sve snažnijeg vijeća i sve snažnijeg parlamenta i imamo osjećaj da zapravo komisija gubi svako pravo na zakonodavnu inicijativu. Ali ja bih rekao nešto drugo. Mi osnažujemo demokratski legitimitet komisije. Dakle, osnažujemo izvršnu autonomiju i također nudimo jednu kompenzaciju za taj institucionalni deficit. Dakle, davanje zakonodavne inicijative parlamentu je nešto što prije nismo nikada susreli i to je važno razviti dalje. Dakle, nemamo trenutno izravnu zakonodavnu inicijativu, što bi također imalo smisla prema trenutnom sustavu, da nekada imamo jedan, jednu mogućnost zakonodavne inicijative jer možemo pozvati komisiju zatražiti od nje da ona upotrebi svoju inicijativu ili da opravda zbog čega ju ne koristi, ali takav pristup bi se mogao poboljšati i moglo bi se osnažiti pravo na zakonodavnu inicijativu. Ja sam pokušao biti, koliko sam god sažet mogao biti, gospodin Brok je da čeka da završim. E, svi znamo da nemamo neograničeno vremena na raspolaganje. Dakle, isto tako svi znamo što je ovdje na kocki. I što se tiče redovnog zakonodavnog e, postupka, zadnička poljoprivredna politika ili ribarska politika sadrže e, još velik dio posla koji je ostao neobavljen. I čak i danas postoje neki temeljni aspekti kojima se moramo pozabaviti i svi to znamo na osnovi svojih nacionalnih iskustava, svojih država članica. Moramo naravno zastupati interese svojih zemalja, svojih vlada, ali još uvijek ne dobivamo odgovarajuće informacije pravodobno za dokumente koji su nam potrebni. U procesu zakonodavne inicijative vijeće vrlo često ima pristup informacijama mnogo prije nego Europski parlament. A to stvara određenu asimetriju između vijeća i parlamenta što se tiče e, donošenja zakonodavstva. Dakle, smatram da ta prezakonodavna faza bi trebala biti poboljšana kako bismo se pobrinuli da nam komisija da informacije istodobno kad i vijeću. Kako bismo se pobrinuli e, da informacije dobivamo pravodobno u parlamentu i doista moramo povratiti ravnotežu. Kolega Ranđel, kolega Lopes je već nezadovoljan. On bi možda trebao ipak dobiti riječ kolega Bro. Da, e, dakle, pred nama je važan aspekt, asimetrija pristupa informacijama, ali postoje i drugi vrlo važni aspekti koji se tiču delegirajućih akata i provedbenih akata. Često se u portugalskom ovi provedbeni akti je pogrešno prevode, pogrešno interpretiraju, ali odbor za pravni za pravna pitanja su doista vrlo detaljno se pozabavili ovime, tako da nema smisla eh, raspravljati prednosti eh, delegirajućih ili implantirajućih provedbenih dakle, akata. To je jednostavno tehnička eh, pravna stvar kojom bi se trebao pozabaviti odbor za pravne poslove. No način na koji su organizirane ustavne ovlasti prema ugovoru, na neki način na to utječe zloupotreba i delegirajućih i provedbenih akata. I to je još jedna stvar kojom se ja u ovom izvješću bavim. Naravno, što se tiče e, komitologije i načina na koji odbori međusobno funkcioniraju, pristupa informacija, sa svim tim pitanjama morat ćemo se pozabaviti u budućim okvirnim sporazumima. Zaista vidim kolega mora Brok možda možemo samo načas e, stati s vašim e, izlaganjem i dati mu riječ. Želim se ispričati, ali imamo američke predstavnike i Hvala predsjedatelju i hvala izvjestitelju što ste mi dali priliku da kažem dvije, tri riječi. Smatram da je ovo izvješće izuzetno važno. Na taj način da će nam priliku da e, dogovorimo one stvari koje su vezane uz izbor predsjednika komedije. Mislim da je to važna strateška točka i on se mora složiti hoće li to napraviti ili ne. Mi bismo ga tako obvezali na to. Mislim da smo čuli niz prijedloga koji bi bili vrlo korisni. Možemo raspravljati o njima. Ali već smo čuli nešto o temi vezano uz izbor predsjednika jedan kandidat iz jedne zemlje, to bi eh, trebalo odbiti. Trebali bismo poći od jedne točke. Mislim da je to institucionalno važno pitanje. To bi dovelo do toga da bi države članice bile prisiljene ne samo tražiti e, probleme tko je ostao u Europi i da ga pošalju u Europu, već bi trebali biti prisiljeni da nađu najbolje ljude. Slažem se da ne moraju svi nužno imati jedan resor. Ne mora to biti niti dvije trećina, ne već bi e, bilo dovoljno 14, a ostalih 14 povjerenika bez portfelja bi mogli moći suodlučivati. Ne znam je li rotacija ispravno rečenje, reshuffling bi bilo možda ispravno moramo imati mogućnost da se loši povjerenici zamijene e, drugima i mora postojati određena konkurentnost. Rotacija opet daje osjećaj sigurnosti da možete raditi što hoćete, a ostajete na svojoj poziciji. Mora postojati neki pritisak da ako nešto pođe po krivu, da se može zamijeniti te ljude. Mislim da bi takav e, pritisak e, kod predsjednika komisije bio dobar i mislim da bismo tako mogli pronaći dobru ravnotežu između malih i velikih, postići dobru geografsku ravnotežu. Ja bih želio na glasiti da povjerenici nisu poput ministra. U, svaki ministar e, u državama mora odgovarati za pogreške u ministarstvu. Kod nas su oni negdje gore visoko, nedodirljivi sa svojim članovima kabineta, a nemaju baš puno veze sa praksom. I kada se nešto krivo napravi, oni nemaju ništa s time. Mora postojati mogućnost da povjerenici imenuju svoje osoblje i da sudjeluju u sjednicama i da budu odgovorni za to e, da ne razviju nešto što nije dobro i da se stvari samo ne prosljeđuju. Politička odgovornost i političko upravljanje nije e, potpuno zadana. Postoje razlike između povjerenika koji to svačaju. Imamo opće uprave koje vode e, povjerenike, a ne obrnuto. I mislim da bi tu trebalo doći do poboljšanja. To su pitanja koja možemo riješiti bez da mijenjamo ugovore. Isto vrijedi za vijeće. Upravo smo imali pregovore o financijskim instrumentima. I imate grupu zastupnika. Isto vrijedi i za trijaloge i odbore za pomirenje. Druga strana zapravo nije u poziciji da pregovara. I tako nemate ravnotežu. Moramo navesti vijeće da shvati da imamo odbore, da imamo kontrolu politika, tamo bismo morali imati ministre. Ne možete kriviti veleposlanika, ali situacija kakva je sada je nepodnošljiva. Stručna ministarska vijeća stručna ministarska vijeća bi trebali biti odbori, a odlučivati bi trebali samo ono ministarsko vijeće kao drugi dom, tako bi stanovništvo moglo znati tko je donio odluku. To je jedan od glavnih problema. E, stručni ministri ovdje čine nešto što kod kuće ne bi mogli. Ako nešto bude odlučeno, onda kaže nacionalna vlada da oni s time nemaju nikakve veze. To je bila komisija, u najlošijem slučaju odlučio je parlament. E, vijeće sve više odlučuje kao da je pravi drugi dom, a odbori e, nemaju više taj alibi. I morali bismo e, smo biti na istoj razini, a to je moguće samo kroz promjene. Ja bih e, želio reći da Europski parlament nije ovdje da su vlada. Mi smo ovdje zakonodavac i kontrolor. Ne Mislim da bismo o nekim ugovorima trebali pregovarati. Moramo to jasno razdvojiti. Mislim da trenutno imamo siva područja i to bi trebalo promijeniti ni u... Ako bismo imali takav sustav za povjerenike, onda bismo imali rasprave i uvijek bismo imali e, prigovore na račun povjerenika i na kraju povjerenik ne bi bio, bio iz e, većinske stranke, već iz male zemlje. Ako komisija ne reagira onda na loše slučajeve, onda ona sama pada, tako je to i u nacionalnim vladama. Ali parlament, ako nismo podijeljeni, ako nemamo većinu i manjinu, onda bismo vrlo selektivno izbacivali povjerenike zbog toga se priključujem onome što je rekao moj kolega. Hvala predsjedatelju. Hvala vama. Ne znam e, želi li kolega Lanđel sada dovršiti ono što želi reći. sada bih dovršio. Evo imate pet minuta za to. Jer ipak moram zaključiti to što trebam reći. Što se tiče zakonodavnih inicijativa, to sam već jasno rekao, ali kratko bih se osvrnuo na vanjske, eksterne odnose. Očito je da znamo da je to, najva, da je to najvažnija promjena u Lisabonskom ugovoru, ali pogotovo što se tiče primjene svih eh, sporazuma, jer pomoću tog sporazuma druge institucije, na primjer naši međunarodni eh, partneri kao SAD su vidjeli da postoji Europski parlament i da ga valja uzeti u obzir. Kako da se sada izrazim? To su detalji, ali da općenito kažem, nakon što smo ovdje odbili taj sporazum, američko veleposlanstvo u Lisabonu redovito je kontaktiralo europske institucije i zastupnike, pogotovo zastupnike Europskog parlamenta. E, u Washingtonu su očito zaključili da Europski parlament je tu i da postoji. Američki veleposlanik u Lisabonu e, nas je pozvao e, jako rijetko na prijame, a nakon SWIFT sporazuma e, to je postalo uobičajeno. To je također jedan znak da je došlo do promjene. Potrebni su nam mehanizmi, potrebni su nam postupci. pomoću kojih bismo mogli vršiti kontrolu i razmenjivati informacije vezano uz međunarodne sporazume. To smo već imali kad smo pregovarali o okvirnom sporazumu, ali bojim se da sada u Europi bi sada eh, htjeli da parlament bude za pregovaračkim stolom i da eh, želimo da e, to zastupnici tako postupaju, ali ne bi bilo e, preporučljivo da sjedimo za pregovaračkim stolom, jer ako bi bili samo neki zastupnici prisutni, onda e, to ne bi bilo dobro, jer ne bi tu bili svih 700 zastupnika. Pregovori, međunarodni pregovori moraju biti diskretne naravi i kod takvih e, sporazuma nešto dobite, a nešto izgubite. Ako egzekutiva ne bi provodila te pregovore, onda bi se uopće ne bi mogao postići cilj tih pregovora. To je svojevrsna informacija povezana s ovim izvještajem. To je e, razlog zašto ovdje nisu e, uključene samo kratke upute, no međuinstitucionalna dinamika. Mogli bismo povući jednu bilancu okvirnog sporazuma između komisije i parlamenta u ovome mandatu. Ako to učinimo, onda moramo uputiti na to da je bilo značajnog napretka kod odnosa između parlamenta i između komisije. Na temelju okvirnog sporazuma i tu bi se još neke stvari naravno mogle i poboljšati. Tu prvenstveno mislim na delegirane pravne akte. Tu mislim i na e, pitanja usmjena i pitanja e, komisije, mislim na različite mjere, e, na naknadne studije i na legislativne inicijative. Tu bi mogli doći do poboljšanja, ali ono što smo ostvarili e, ono što je parlament ostvario, to je zaista pozitivno i zaslužilo je pozitivnu ocjenu. Vrlo je osjetljivo pitanje, ali želim spomenuti sljedeće. Očito je da postoje e, sustavi kao što je better lawmaking ili bilateralni odnosi između Europskog parlamenta i vijeća. Tu postoje neka pitanja, ali neka pitanja se nalaze i u okvirnom sporazumu između komisije i parlamenta. Tu bi nam e, bio potreban trilateralni sporazum. Bilo bi dobro kada bi E, se, kada bi vijeće komisija parlament sjeli za isti stol i kada bi došlo do novog trilateralnog sporazuma, e, tu bi e, bilo poboljšan proces zakonodavstva. Neka pitanja mogu se riješiti na trilateralnoj osnovi u okviru trilateralnog dogovora. To bi značilo i znam da se neće svi složiti s time. No ja sam mišljenja da postoje pitanja između parlamenta i komisije koja se ne mogu riješiti trilateralno, već samo bilateralno. Zbog toga su u, e, je to je opisano u dvije posljednje točke ovog izvještaja. Ja podupirem trilateralne dogovore, i nužno je da vijeće djelomično bude uključeno u pregovore kako bi sudjelovalo u jednom sveobuhvatnom dogovoru, ali komisija i parlament moraju biti vrlo oprezni i pažljivi da ne izgube svoje nadležnosti kod tog trilateralnog dogovora. Mi bismo morali uzeti samo one točke koje se tiču svih triju institucija. Treba nam e, trilateralni dogovori kada je riječ o svim trima institucijama, a treba nam i bilateralna osnova, na primjer to je taj okvirni sporazum, jer se tu radi o pitanjima koja se tiču parlamenta i komisije. Tu se radi samo o dinamici odnosa između parlamenta i između komisije. E, time e, sam spreman za vaša pitanja. Hvala lijepa kolega Rađen. Prvi će kolega Guerrero. Hvala. Hvala predsjedniče. Ja ću zaista vrlo kratko govoriti. Jer stručnjak e, za ova pitanja e, u sjeni iz mog kluba zastupnika Joe Linen. Ja ću govoriti samo o onim stvarima koje mene izravno zanimaju, a to je nadzor parlamenta nad komisijom. Mnogo je puta gospodin Rangel ponovio da ne bismo smjeli povećati ovlasti parlamenta i da moramo jako pažljivo e, razmotrati nadležnosti parlamenta. Govorio je o posljeratnom pokretu racionalizirana parlamenta. ne treba se toliko tu e, pozvati na teror francuske revolucije, već na nestabilan period između dva rata, naročito za vrijeme Weimarske republike. Rezultat te nestabilnosti mm, su demokracije postale E, demokracije u kojima vlade trebaju voditi države. U većini slučajeva legitimnost vlada jeste izravna legitimnost građana koji glasaju za određene izborne manifeste i za kandidate. U drugom dijelu 20. stoljeća došlo je do jačanja vlada i slabljenja parlamenta a s vremenom je taj e, došlo do racionalnog parlamentarizma. Poteškoća nadzora nad vladama ne znači da ih se zamjenjuje u vladanju, njihovoj ulozi upravljanja, već jednostavno da se nadzire ono što oni rade. Racionalni parlamentarizam je u interesu vlada. Vlade su upravo te koje su pokrenule taj e, trend. Stoga je neobično da parlament želi samog sebe oslabiti. Znam da zapravo to možemo dovesti u pitanje. Profesor Ranđeli je i sam rekao i ja se slažem da ne smijemo zamijeniti izvršne ovlasti e, za e, vladanjem. Ali e, možemo povećati ovlasti nadzora parlamenta nad upravnim tijelima, što znači da se ne smijemo odreći toga da mi od komisije tražimo da polaže račune. Način na koji to trebamo napraviti je e, nešto o čemu možemo raspravljati, no smatram da ne smijemo od početka odustati da tražimo da nam pojedini povjerenik položi račune. Možemo raspravljati o tome na koji način ćemo e, to postići, ali ne smijemo se odreći ovlasti koje imamo. Druga stvar koja me zanima je također vezana za demokratsku odgovornost i polaganje računa. Naime, <clears throat> postoji nadzor nad trojkom kao i zahtjev da Europska središnja banka e, bude odgovorna pred parlamentom. Roberto tu zna puno više nego li ja. To su različiti mehanizmi koji su rezultirali iz ekonomskog upravljanja primjerice europski mehanizam za stabilnost. I isto tako, što će se dogoditi u budućnosti kada se određeni ugovori usvoje i kada oni na jedan međuvladin način postanu zapravo dio europskih ugovora. Neću sada ući u pojedinosti, međutim jednostavno ovdje želim reći da mi kao parlament zapravo tu stavljamo nekako se u situaciju kada bismo e, smanjili naše ovlasti. Ja e, mislim da oni koji trebaju upravljati da su to vlade, ali e, moramo biti ambiciozni prilikom uspostavljanja sustava i mehanizama koji nam omogućuju da kontrolamo ono što se događa. Hvala vam sada dajem riječ kolegi Dafu. predsjedniče. Hvala kolegi Ranđelu za njegovo izvješće i za njegovu prezentaciju koja je bila vrlo zanimljiva. Mislim da tu postoje više važnih stvari za buduću konvenciju. Mislim da bi bilo dobro da budemo e, eksplicitni na kraju izvješća o stvarima koje bi odbor želio staviti na dnevni red sljedećeg parlamentarnog saziva na konvenciji. Mislim da bi to bilo komplementarno izvještaju Traševski Gotjeri. To je bilo vrlo, vrlo koristan format i trebali bismo ga preslikati ovamo. Slažem se da pokušavamo izgraditi parlamentarnu Europu, a ne predsjedničku Europu. No moramo biti svjesni da to pokušavamo učiniti unutar federalnog sustavu i Važno je da se sjetimo indijskih i kanadskih primjera koje su spomenuli izvjestitelji i e, britansko iskustvo je također nešto čega se valja prisjetiti. Ne možemo biti u ovom trenutku previše kategorički o vrsti predsjedništva koje će se pojaviti. Mislim da je važnija stvar u ovome trenutku da okupimo izvršnu vlast koja je trenutno e, nejasna i disperzirana Moramo e, to okrupniti i moramo se na to koncentrirati unutar komisije. To zasigurno potencijalno daje veliku moć predsjedniku komisije. Ja se doista nadam da novi eksperiment e, koji ćemo pokušati sa biranjem e, predsjednika komisije na temelju e, stranaka, da će to dati predsjedniku komisije pravi legitimitet. Tako da će on ili ona moći imati više utjecaja na oblikovanje svojeg kolegija, uključujući ovlast da odbije kandidate koji mu nisu po volji. Mislim da parlament mora počevši od tjedna u 7. srpnju vidjeti tko će biti nominirani i sastaćemo se s Europskim vijećem na konferenciji predsjednika i na grupama. Moramo e, to vidjeti u okviru rasprave na strukturani način. I to više nego što smo to činili u prošlosti. Proces je analogan raspravama koje smo uspješno promicali u jesen za pojedine članove komisije. Što se tiče pitanja odgovornosti pojedinih povjerenika, to je pitanje koje trebamo još iscrpnije istražiti nisam siguran da parlament ne bi trebao ne tražiti ovlasti povjerenika u britanskom parlamentarnom sustavu ne možemo e, otpustiti nekoga, smijeniti iz dužnosti, ali možemo mu smanjiti plaću. Tako da recimo mora živjeti o kruhu i vodi mjesec dana. To nismo koristili neko vrijeme, ali mislim da je to vrlo moćna i učinkovita metoda koju parlamentu Westminsteru još uvijek može primijeniti kao izvršno tijelo. Mislim da je teško e, jasno se izraziti između, o odnosima između parlamenta i komisije vezano uz Lisabonski ugovor, a da ne kažemo nešto više o drugom domu, odnosno o vijeću ministara i o našoj učinkovitosti u vijeću. To bi nas dovelo do toga da kažemo nešto i o Europskom vijeću i o odnosu parlamenta s njime. Imamo i izvještaje o tom pitanju, ali osobno smatram da to nije išlo dovoljno daleko kada su se davali prijedlogi, prijedlozi za reformu tog tijela. I Dakle, To je izvrstan početak za amandmane. Grazie onorevole adesso Hvala kolega Da, a sada dam riječ predsjedniku Lajnenu. Hvala predsjedniče. Dva dana sam dva ovdje. već sam se bavio ovom temom. Jučer hvala kolegi Rangelu za sve ideje koje nam je predstavio i za rad uložen u ovo izvješće. Na posljednoj sjednici e, 7. Eh, svibnja 2009. godine AFKO je plenarnoj sjednici eh, dostavio izvještaj koji se zove Nove zadaće i ovlasti parlamenta pri provedbi ugovora iz Lisambona. izvijestiti je bio gospodin Lajnen, to sam bio ja, sam sam ga izradio. Oni koji su novi možda bi mogli baciti pogled na to, tu ima dosta toga za pročitati. Tada smo bili vrlo analitički što će nam donijeti ugovor iz Lisabona nove ciljevi, horizontalne klauzule, nove pravne osnove, novi postupci su odločivanja, nove ovlasti vezane uz proračun, e, nove postupak za odlučivanje, nove ovlasti kontrole, nove prava na inicijativu i tako dalje ugovorom iz Lisabona dobili smo zaista značajna nova prava i u tom smislu taj izvještaj na kraju mandata je vrlo važan. Bitno je da nakon četiri godine vidimo što je funkcioniralo, a što nije. E, što se tiče naslova izvještaja, ozbiljno bih ga shvatio jer kaže provedba ugovora iz Lisabona u odnosu na prava parlamenta. tu već nagovještamo, tako reći, e, novi ugovor. Tamo smo mnogo govorili o AFKO izvještajima, o Tyson izvještaju. I tada nismo to e, jako uključili u izvještaj jer bi se izgubio pravi karakter e, i E, ne bi se vidjelo gdje su pojačana demokratska kontrola, a gdje ne i gdje su opasnosti. Ja bih se založio za to da ostanemo pri provedbi. Kao najjače oružje imamo zakonodavstvo. Ugovor kaže da postoji redovni zakonodavni postupak, dakle suodlučivanje e, građanski dom sa državnim domom ja se slažem da zbog krize, to smo već više puta rekli, postoje određene tendencije da se ovaj redovni postupak nekako zaobiđe pomoću drugih mehanizama. Previše se uključuju vlade, zatim e, vijeće si je prisvojilo neka prava i na to ne možemo utječaj. To bi sve trebalo navesti i uzeti u obzir. Imamo i stajališta odbora Inte, Libe i Juri E, bilo bi mi drago da su odbori Ekon i Afet također se uključili, možda će to biti e, kod amandmana, jer upravo financijska i gospodarska politika, vanjska i sigurnosna politika i bivši treći stup, e, to su bile sive zone gdje su naša prava ovdje, ali zbog preklapanja nadležnosti biraju se postupci gdje smo na kraju ipak isključeni kod poljoprivredne i ribarstvene politike čini se da to dobro funkcionira, odbori su se javili i imamo puno, potpuno suodlučivanje i stvari dobro teku u fokusu stvore 2014. godina izbor e, novog e, predsjednika komisije. Imamo novo pravo da biramo, a ne samo da dižemo ruku za prijedlog koji dolazi iz e, vijeća. Čuli smo više prijedloga i moramo točno opisati što mi tu zapravo želimo. Da zajemčimo da se tu doista radi o pravim izborima, a ne da taj novi mehanizam se zaobilazi. E, ne znam hoće li to Europsko vijeće to doista tako i činiti. Imamo niz prava na suodlučivanje, na primjer kod imenovanja osoba. Tu moramo vidjeti kakve su naše želje. E, kolega Rangel je rekao da možemo da loše, da loše odlučujemo ako smo loše informirani. Tu postoje mnogi postupci, zelene knjige, bijele knjige, međuinstitucionalni sporazumi i tako dalje. To moramo analizirati i moramo vidjeti postoje li tu neka otvorena pitanja. Delegirani akti vrlo su važni postoje potpuno nova sistematizacija s Lisabonskim ugovorom. Imamo nadležnosti za mnogo toga. U prošlom mandatu rekli smo da imamo 300 zakona i 3000 delegiranih akata. Dakle, imamo 10 puta više delegiranih akata nego primarnih akata u delegiranim aktima e, postoji mnogo raznolikosti i tu stalno dolazi do e, sukoba između delegiranih i nedelegiranih akata i e, to moramo izrazito naglasiti. Jedno pravo koje još nismo iskoristili jest pravo na inicijativu da pokrenemo promjene ugovora postoje niz želja koje su izražene i ovaj izvještaj mora tu biti još jasniji što se tiče jačanja e, demokratske kontrole, ali potrebna su nam poboljšanja. To stoji u ugovoru iz Lisabona, ali to treba još jednom jasno naglasiti u izvješću da jednog dana iskoristimo i to pravo na inicijativu meni bi bilo drago da se to dogodi još u ovom mandatu, ali ne vjerujem da bi to moglo biti u okviru ovog izvješta Kolega Rangel, radujem se daljnjim savjetima. E, e, radujem se e, radu na daljnjoj provedbi ugovora iz Lisabona. Slažem se s kolegom Brokom morali bismo imati jedan katalog zahtjeva e, za imenovanog predsjednika komisije. Trebalo bi reći što on mora učiniti u sljedećem mandatu, ali trebalo bi se osvrnuti i na vijeće, ono što vijeće ne treba raditi. Hvala. Da ću riječ kolegi Hvala. Mislim da je Ranželovo izvješće vrlo iscrpno i da se dobro uklapa u tradiciju ovog odbora. E, referirao se na Monteskea, na diobu vlasti. I ja sam sklon da se složim sa Andrewom dafom Ako gledamo u budućnost, morali bismo biti parlamentarna Europa, a ne predsjednička Europa. Čak i polupredsjednički sustav koji se ovdje nazire, iako ga ne nazivamo tim imenom, morali bismo ga pomno proučiti. Važno je da ne, u okviru ovog izvještaja e, naglasimo narodnu suverenost koja je, e, e, uključena u Europski parlament. to je suverenost koje ljudi i nisu svjesni, ali to je neka druga priča. Što se tiče predsjedničkih sustava, jedna od stvari koje sam naučio iz posjeta u Washington prije šest tjedana e, jest da američki sustav izgleda kao predsjednički sustav. No u stvarnosti je mnogo bliži e, parlamentarnom sustavu nego što se to čini na prvi pogled. Predsjednik može učiniti bilo što ako dobije potporu e, zakonodavne vlasti. Ako postoji previše provjera, ishod nije dobar. To e, se e, nalazi i u tekstu. Moramo biti svjesni da kada rekonstruiramo sustav e, da moramo razmisliti o provjerama i o ravnotežama. Mislim da ovaj izvještaj govori sljedeće, ali možda sam ja to malo drugačije shvatio. Mi bismo morali prepoznati da komisija izvršava svoje ovlasti. Pravo na inicijativu je nedvojbeno korištenje ovlasti. Znači li to da komisija ima suverenitet država članica? Koje su posljedice u tom e, slučaju za e, odgovornost? Bili imalo smisla, pogotovo u kontekstu cenzure pojedinih eh, povjerenika da za svakog povjerenika iz države članice da bude direktno biran u toj državi članici to bi eh, promijenilo odnos moći što se tiče odgovornosti to je samo jedna ideja čini mi se da implicitno stoji u izvještaju eh, da je upravljanje tehničko no tehnička pitanja bi trebala imati veću političku važnost ako je uključeno 28 država članica. Taj politički element što komisija čini nije prihvaćen. Čini mi se da bismo morali biti svjesni da sve veća legalizacija politike, odnosno donošenje e, političkih odluka zapravo slabi demokraciju političkih sustava. Iznesene su neke simetrije, simetrije moći. Čini mi se da će one uvijek biti prisutne. Ne postoji e, situacija da nemate simetriju moći, to je strukturalni problem prisutan u svakome sustavu. No mi bismo se morali brinuti oko mehanizama transparentnost i odgovornost e, davanje informacija je ono što je bitno. Moramo na vrijeme imati informacije i to potpune informacije. Također, povratne informacije i uvažavanje reciprociteta e, oblasti između institucija također mora igrati ključnu ulogu. sljedeći parlament bit će drugačiji od ovog sadašnjeg. Postoje opća načela, ali trebali bismo prepoznati faktore pod kojima radimo kada govorimo o Rangelovom izvješću. to bismo trebali sagledati i u kontekstu kakav će biti parlament nakon izbora u svibnju. Hvala lijepa kolega Šeplin. A sada riječ kolega Hefner. Hvala predsjedniče, hvala e, Paolu za nacrt i prezentaciju ovog izvješća. On govori o važnim pitanjima o primjeni praktičnih iskustava vezano uz Lisabonski ugovor i govori o poboljšanjima na temelju postojećih ugovora kada, što se tiče odnosa između parlamenta i komisije. Mi ćemo ovaj izvještaj e, temeljito preispitati i onda ćemo pripremiti amandmane. Jučer sam e, primio nacrt, nacrt i sa zanimanjem ga pročitao. Općenito smatram da o, e, vrijeme koje trošimo za ove stvari u usporedbi sa onim e, vremenom koje smo posvetili nevažnim temama koje smo mjesecima pripremali, to nije primjereno mislim da bismo e, e, želim izraziti svoju zabrinutost da jedan takav izvještaj koji se mjesecima najavljuje, a dođe preko noći, i slično je bilo i sa izvješćem lamasur. Mislim da su to važna pitanja za koje nam je potrebna e, velika debata u odboru između klubova zastupnika. A sada to, time se bavimo na pomalo neprimjeren način. To je samo što se tiče vremena i što se tiče metode. Što se tiče samog sadržaja, uvelike se ja i moj klub e, zastupnika možemo e, složiti sa zaključcima i e, od Paula Rangela. E, cilj je da jačamo europsku e, demokraciju, da poboljšamo diobu vlasti. To je jasno i to zaista podupiremo. Rekao bih nešto o iznesenim prijedlozima. Kao prvo, prijedlozi za buduće povjerenike da oni dolaze iz redova e, zastupnika Europskog parlamenta Mi smatramo da je to smisleni prijedlog, mislim da e, je to dobro. E, kod formulacije e, sam se malo začudio, ovdje stoji izabrani u srpnju. Mislim da se time misli da su već izabrani, a ne radi se u tome da to moraju biti novi zastupnici, to mogu biti iskusni izabrani zastupnici. Još važniji mi se čini prijedlog da u buduće države članice ne daju jednog, već tri prijedloga za zastupnika. Time bi se predsjedniku komisije dao određeni manevarski prostor e, za odlučivanje. Sadašnje rješenje smatram apsolutno neprimjerenim. To je zapravo diktat država članica u odnosu na predsjednika komisije. Predsjedniku komisije praktički je nemoguće eh, proučiti sve eh, eh, svo osoblje, sve dosije stručno i individualno jer iz država članica dolazi samo jedan prijedlog i to dovodi na kraju do toga da smo uvijek konfrontirani sa komisijama gdje mnogi dosjeji i spisi, mnogi i mnogi resori nisu dobri, nemaju dobro osoblje. Potrebno bi nam bilo uvijek najbolje rješenje. Mislim da bi taj izbor trebao imati predsjednik komisije i e, da države članice ne bi trebale imenovati jednog kandidata, već bi trebale dati tri prijedloga. To bi bio veliki napredak. Pomalo sam skeptičan što se tiče rotirajućih povjerenika. To je pokušaj da napravimo kvadrat iz kruga. Jer s jedne strane broj povjerenika bismo na taj način zadržali. Mislim da moramo raspraviti o ideji povjerenika bez portfelja. E, to kod mene pobuđuje zabrinutost jer ne znam što bi onda taj povjerenik pet godina radio. E, ne mogu si zamisliti da se povjerenici e, ograniče na to da su odlučuju, a nemaju portfelj negdje bi se ipak trebalo politički profilirati, politički izraziti, no možda to nisam e, dovoljno dobro shvatio. Za mene je taj model da imamo polovicu e, povjerenika e, koji imaju svoj ured, a polovica njih da nema funkciju, meni je to pomalo sumnjivo. Što se tiče direktnih izbora predsjednika ili predsjednice komisije, to ljudi često traže i kao i izvjestitelj to e, zapravo samo se čini da donosi više demokracije. Mm. Mislim da bi implikacije takvog sistema nisu do kraja promišljene i razumijem vaš prijedlog za raspravu koju smo imali sljedeće godine da bi se te suprotnosti e, e, tamo raspravile i smatram da je to bitna i važna debata i u svoje ime mogu reći da se mi zalažemo za reprezentativni demokratski sustav, a ne za predsjednički sustav. I već sada je bitno da jačamo taj parlamentarni karakter našeg sustava, da e, forsiramo tu diobu ovlasti. Isto tako bitno smatram točku 11 i točku 20 Tamo stoji da komisija neće više ignorirati, neće smjeti ignorirati odluke parlamenta. E, to je nešto na tom tragu je spomenuo i kolega Brok. Upravo u toj točki da budemo e, razgovarali o s budućim kandidatima za predsjednika komisije moramo vidjeti kakve su su kakve su naše mogućnosti e, vezane uz kandidate, kako će kandidati se e, baviti tim pitanjem. Parlament bez funkcionalnih legislativnih ovlasti i prava na inicijativu nije prihvatljiv. Mislim da nije dovoljno da parlament uvijek reagira, već mora i agirati, i odnosno djelovati. I to komisija mora poštovati. E, komisija e, mora e, objasniti ako to ne čini, zašto to ne čini. Nije prihvatljivo da se nešto ne napravi i da se ne objasni zašto to nije napravljeno. Mislim da je to neprihvatljivo. U tim točkama podupiremo ovo što stoji u nacrtu izvještaja kod problema delegiranih i provedbenih akata. Pomalo sam zabrinut da ono što je ovdje formulirano e, neće promijeniti problematiku. Tu bi trebalo još malo istražiti što se može učiniti. Mislim da je ovo dobra osnova za savjetovanja u odboru. Mislim da ćemo imati dovoljno vremena na odboru i na sastancima da radimo na ovom pitanju, tako da na, na kraju e, to bude izvještaj koji će poduprijeti svi klubovi zastupnika. Grazie, Hvala lijepa. Sad riječ ima kolega Bronz. Hvala. Ja sam e, sve ovo primio jutros, e, bacio sam na to pogled. E, Biće mi drago da mogu reći prevojiteljima da se koncentriraju samo na jedan mali dio toga u paragrafu A u tri izvješća koji se odnosi na neizravni izbor predsjednika komisije. Čuli smo da se izbor, rezultati izbora trebaju odražavati prilikom izbora komisije, naročito izbora predsjednika komisije. Ako bi dakle, se glasalo za različite političke stranke koje ne europske političke stranke, a ne za nacionalne političke stranke koje jesu ili nisu dio europskih političkih stranaka i ako bi te političke stranke sudjelovale u izboru predsjednika komisije, onda bi se zaista odražavao rezultat izbora na taj način. Ali ako glasači i dalje budu glasali za nacionalne političke stranke koje jesu ili nisu dio europskih političkih stranaka ili pak glasaju za europske nacionalne političke stranke iz jednostavnog razloga što je njihova omiljena e, politička, nacionalna politička stranka dio toga, onda se ne može e, raditi na taj način, jer birači ne mogu e, glasati prema određenom kriteriju, kao što ih se ne može tražiti da glasaju na određeni način. Na primjer, jedna politička, europska politička stranka, čiji bi recimo dio bili liberali, oni bi možda mogli glasati za to, ne zato da dobiju takvog predsjednika komisije, već jednostavno e, da radi izbora tog predsjednika. U Velikoj Britaniji, ne mogu govoriti o drugih 27 zemalja članica, nisu nikada čuli za europske političke stranke, niti za komisiju, niti za predsjednika e, komisije, a što je još najgore i šokantno, zaista neki od njih uopće ne znaju da postoji europski zastupnici. Moram reći dakle da je stupanj informacija e, i znanja o e, Europskoj uniji zapravo vrlo malen u zemljama članicama. Kako bi se sve to objasnilo građanima, trebalo bi godine, a naročito da im se na, objasni na koji način i na osnovu koje kriterija bi trebali glasati da se izabere određeni kandidat za predsjednika komisije. Hvala kolega Brons, kolega Gvaltieri. Hvala, govorit ću vrlo kratko kolege Guerrero i DAF već su u velikoj mjeri objasnili što misli naš klub zastupnika o tom izvješću. Mnoge nam se stvari u tom izvješću sviđaju, dijelimo to mišljenje neke druge e, manje i o njima ćemo uložiti amandmane. Ja ću se sada usvrnuti samo na jednu temu govori o ulozi parlamenta u okviru gospodarske politike, u okviru ekonomske i monetarne unije. Radi se o vrlo širokoj temi i e, ja sam zajedno s kolegom Tarskovskim se time bavio u našem izvješću, iako se to ne može e, sasvim e, pretopiti u ovo o čemu sada govorimo. Čini mi se ipak da postoji jedna stvar gdje bi ti aspekti ipak trebali biti dio izvješća kolege Ranđela. Postoji jedna tvrdnja kao polazište. Nema sumnje da u trenutku od kada postoji serija novih e, zakona, dakle, kada se ulazi u novi saziv i kada se u sve to uključuju i drugi politički elementi koji mogu biti od vitalnog značaja za seriju e, zemalja, a to su recimo Europska središnja banka, mehanizam za stabilnost i tako dalje, onda vidimo e, da e, situacija postaje više obvezujuća. A ako Europski parlament ne bi u tom smislu imao i dalje iste ovlasti, i ako e, se sada odvojimo od situacije koja je postala, postojala prije 2010. i nakon 2010. Onda zapravo tu mnoge stvari e, moramo pokušati nadomjestiti. E, parlament treba donositi odluke o mnogim stvarima, od mm, zakonodavnih akata e, među interinstitucionalnih dogovora. Međutim, u svjetlu ovog izvješća Ranđel trebamo govoriti o političkom nadzoru i o polaganju računa komisije pred parlamentom. Dakle, e, parlament sada kao alternativu E, djelomično se počinje pojavljivati u takozvanom procesu Van Rompuy o ekonomskoj i monetarnoj uniji. Prema tome, kasnije ojačati obavezni karakter ekonomske politike, možda putem nekih e, ugovora. Dakle, veća uloga parlamenta tu bi se mogla zadovoljiti na način da će komisija biti demokratski odgovor na parlamentu. Ja mislim da to nije dovoljno, ali ako to jest tako, onda se demokratska odgovornost mora e, puno više ojačati i ne može se svesti na puko odobravanje izbora Europske komisije. Trebalo bi dakle dati neke elemente koje će dati veći sadržaj povećanim ovlastima i e, tu bi i također komisija imala veću ovlast. E, sve to zapravo nadilazi ono što je se prvobitno nalazilo u europskim ugovorima. Hvala lijepa, nitko se više nije javio za riječ. Sada kolega Aranđelis ima riječ. Hvala predsjedavajući. Pokušat ću odgovoriti na glavninu onoga što su rekli svi e, e, kolege, iako ću biti vrlo stažet. Počet ću od onoga što je rekao kolega Guerrero. Žao mi je, ali gospodin Guerrero nema u potpunosti pravo kada kaže da su problemi s izvršnom vlašću i njezinoj autonomiji vezani za Weimarsku republiku jednostavno to nije točno. Neću se stalno vraćati u 18. stoljeće. Međutim, u e, parlamentu poput naše koji vrije, koji se širi, koji poprima nove e, ovlasti, mi smo zapravo puno slični situaciji u Velikoj Britaniji i e, Francuskoj revoluciji. Primjera rade, Francuski ustav koji je napisan nakon perioda terora krajem 18. stoljeća, vlada se nije mogla obratiti izvršnoj vlasti usmeno. Oni su jedino mogli s njima kontaktirati napismeno. E, dakle, ako su sreli nekoga iz vlade na ulici, nisu imali pravo tu osobu uopće osloviti. Ipak gospodin Guerrero ima u jednom pravo. E, on kaže da se mi ne slažemo oko jedne stvari, ali mislim da se mi slažemo u tome da Europski parlament treba imati nadzornu ulogu koja se treba pojačati i koja treba biti napravljena prema novom modelu. Mi to već djelomično imamo jer traži se od predsjednika komisije da prije nego što bude imenovan e, o svoj politički program. Isto tako sve što je vizano za opozivanje predsjednika komisije. Sve to stoji u europskim temeljnim ugovorima. Nadalje, e, s jedne strane napraviti od parlamenta neku vrstu izvršne vlasti, ne, to je nešto što ne želim postići, niti to stoji u samom e, e, izvješću. Isto tako i sve što je vezano za e, izglasavanje nepovjerenja povjerenicima Europske komisije. E, to nije dakle u izvješću. A sad ću objasniti neke stvari gospodinu Dafu koji je iznio mnoge e, ideje za sljedeći period. Ja zapravo mislim da on što kaže da je sasvim obrnuto. Trebamo zacrtati nekoliko mogućnosti Moramo vidjeti što sve treba biti u budućim sporazumima. Mislim da smo na krivom pravcu, e, na krivom putu jer e, moramo se zapravo temeljiti na Lisabonskom ugovoru. Ima previše sugeriranja, e, referiranja na buduće ugovore. E, to bi oslobilo samo izvješće. To bi značilo da druge institucije, vijeće i komisija bi nas mogli primorati da napravimo puno toga, da obavimo puno posla, da napišemo puno izvješća. To je jednostavno nešto što je e, manje bitno u stvarima o kojima izvještavamo. Ja mislim da moramo zapravo biti skromni kada govorimo o budućim konvencijama i sporazumima. Naročito, vezano za ono što je rekao gospodin Šeflin, mi moramo govoriti u ime našeg parlamenta, a ne u ime parlamentarnog saziva koji će e, uslijediti. Dakle, moramo govoriti ime ovog parlamentarnog e, saveza. Jer e, parlament koji parlamentarni savez koji će doći kasnije neće morati nužno sve prihvatiti od onoga što smo mi odlučili. Što se tiče kolege Hafnera koji govori o novo izabranim kolegama, sve kolege će biti novo izabrani zastupnici. E, nisu oni, neće oni biti izabrani zato što su već tu 5, 10, 15 godina ili od 79. Ne, nego zato što će ih netko izabrati 2014. godine. Dakle, svatko dolazi kao novo izabrani zastupnik. Englesko nam iskustvo govori o tim pojedinačnim e, glasanjima, e, isklasavanju nepojavirenja, recimo prema određenom ministru. To je dakle samo jedan primjer. Nešto što je većina vas spomenula, a što me jako e, zapravo zabezeknulo, jest da e, zastupnici Europskog parlamenta nemaju povjerenja same u sebe i u ovaj parlament, nego se pozivaju na nacionalne e, parlamente. Recimo da se izglasa nepovjerenje jednom ministru koji možete tražiti od nekoga da E, da ostavku. Taj ministar neće nužno dati ostavku, ali to ima jako veliki politički usjecaj. Mi možemo također e, tražiti da se e, da neki povjerenik da ostavku. Međutim, to ne stoji u samim ugovorima. Ja mogu se obratiti medijima i kritizirati predsjednika komisije. To neće imati veliki utjecaj jer neće uslijediti tom nikakav formalni proces. Prema tome mislim da predsjednik komisije mora imati autonomiju jer ta autonomija je i onako već jako ograničena. Gospodine Hefner je to vrlo jasno rekao. Trenutno nas brine da će povjerenike birati zemlje članice i nametnuti ih komisiji. I to je zapravo vezano što ono što je rekao gospodin Brok. Trebao bi sam predsjednik komisije imati puno veću slobodu da sam izabere eh, povjerenike koji će biti dio njegove komisije kolega Brok i drugi njemački kolege, bez obzira što su različitih političkih e, opredjeljenja, oni su svi protiv, možda baš protiv, ali rezervirani su tome da postoji povjerenici bez portfelja i e, da isto tako do, imamo jedan sistem rotiranja jer to ne postoji u i Poljskoj i tako dalje. E, da možda neke zemlje neće imati povjerenika jer to je nešto što e, mnoge smeta. Ali naravno pravila igre će se jako dobro definirati i postojat će zemlje prve kategorije i one druge kategorije. Ja nisam veliki e, entuzijast za ovo E, povjerenike bez određenog e, resora, ali imam praktičan pristup jer će to omogućiti da komisija radi puno učinkovitije, a drugo, omogućit će da sve zemlje imaju povjerenika. A to je nešto što se nakon referenduma u Irskoj zaista zatražilo izrijekom. E, nitko ne želi smanjiti broj povjerenika. Gospodin Hefner mislite da bi to bilo čudno. U e, raznoraznim vladama imamo na tisuće primjera ministara bez portfelja. E, I ima ih puno u nekim zemljama. Ponekada se to ne zove tako. Ponekad se to zove ministar, eh, državni ministar ili što radi u Velikoj Britaniji zamjenik predsjednika vlade primjera radi. A postoji nekada i neke dužnosti u sjeni. Jer u izvršnom tijelu neke uloge nisu možda jako definirane, ali te osobe postoje. Oni mogu zastupati E, komisiju. Ti povjerenici bez portfelja mogu dakle zastupati komisiju u inozemstvu ili u Uniji dok e, povjerenici rade posao iz svog resora. Ali svi povjerenici bez portfelja ne mogu proučavati e, dosje iz vlastitog resora jer ga nemaju, ali mogu proučavati najvažnije dosije kojima se tada bavi komisija. Ja ne mislim da je to problematično. Ja jednostavno mislim da je to rješenje. Najbolje što možemo jest da se držimo Lisabonskog ugovora. I ako to napravimo za nekoliko godina, šest ili sedam zemalja neće imati povjerenika, no to neće biti moguće. A mi zapravo ovo što možemo ponuditi kao rješenje. Jer bismo imali povjerenike, ali neki od njih ne bi imali portfelj. Još par komentara. Gospodinu Lajnenu bih htio reći nešto. Možda on nije u potpunosti upoznat s načinom na koji se razvijalo ovo izvješće, e, naročito s definiranjem podnaslova u izvješću. Koordinatori su o tome razgovarali. I vrlo su strogo rekli da se može e, samo baviti u ovom izvješću, dakle odnosa parlamenta i komisije ja bih na tisuću drugih stvari volio obraditi. Dakle, i e, mi smo imali zapravo vrlo ograničenu nadležnost područja ovog izvješća. Ali, naravno, na ovu temu napisane su e, mnoge dizertacije. E, gospodin Leinen, mislim da možda nisam pročitao njegovo izvješće. Jesam, kako ne, uzeo sam ga u obzir, no jednostavno mislim da to nije pristup koji nam je potreban u ovom času. Mislim da bi to bio ispravan e, postupak da želimo jednu komisiju koja bi više bila pravne prirode ili pak više tehnokratska. Ja, ja mislim da se mi moramo pozabaviti ključnim pitanjima, ustavnim pitanjima. Jer e, se o svemu drugome može pregovarati. Način na koji se formatiraju veliki e, problemi će na kraju e, rezultirati drugim rješavanjem drugih pitanja. Jako sam zahvalila gospodinu Šeflinu za koncept koji je unio u ovu raspravu. U ovom sazivu Europskog parlamenta, a znamo da smo na kraju mandata i da će sljedeći saziv parlamenta možda imati sasvim drugo mišljenje i na drugi način tijeti djelovati. U tom slučaju ovdje zaista imamo značajan problem. To će se sve pogoršati u sljedećih nekoliko mjeseci kada se bude formirala nova komisija. Moramo govoriti o političkom programu, o imenovanju povjerenika i tako dalje. To su sve politička pitanja. A mi ovdje pokušavamo napraviti zapravo jednu ustavotvornu doktrinu gdje bi se Lisabonski ugovor po prvi puta promijenio čak i u komisiji. Dakle, to je okosnica rada što sam ga obavio. Svjesni smo da novi saziv parlamenta neće imati dovoljno vremena da e, sve napravi što treba i da razradi i ovu doktrinu. I zato e, sam htio obaviti ovaj posao, odraditi ga kako bi olakšao rad parlamentarnom savezu. Um, gospodine Ranđel, nažalost, prevojitelj će uskoro otići, a ja bih morao reći još nekoliko priopćenja. Izvolite, dovršite. Da, e, e, bilo je nekoliko prijedloga koje smo čuli, gospodin Gvaltieri, gospodin Brog, gospodin Bronz. E, sve ću to uzeti u obzir. I rado ću saslušati većinu vaših ideja, mislim sam odgovorio na većinu vaših pitanja, no sad je došao trenutak da malo više govorim o ovim stvarima, jer mislim da bi to trebalo obogatiti izvješće. Mogu e, mogao bih reći zašto sam se odlučio za određene opcije, koji puta e, za nešto drugo, koji put e, sam to učinio vrlo svjesno, drugi puta u određenom kontekstu. Nadam se da ću dobro surađivati s izvjestiteljima u sjeni i isto tako s drugim kolegama koji se E, zanimaju. Zato i da ćemo uspjeti uspostaviti određenu doktrinu. Hvala, hvala kolegi Ranđelu na ovo jako e, istrpnom izvješću. Moramo sada odrediti rokove. 23. 23. E, siječnja ćemo o tome govoriti i e, tada, tada dakle treba uložiti amandmane kako bi smo mogli glasati 11. veljače. I e, morat ćemo održati i saslušanje po pitanju ovog izvješća koja dakle mora biti održana e, prije e, glasanja. Predlažem zato da nađemo neki datum u siječnju. Ja vam isto tako e, moram reći što se odlučio o sastanku koordinatora. Koordinatori su odlučili tko će raditi pojedina izvješća. Europska pučka stranka i ja e, ću govoriti o izvješću inicijative između odnosa parlamenta i nacionalnih parlamenta. Što se pak tiče pitanja sjedišta, većina koordinatora je e, se izrazila protivno e, zahtjevu da se napravi i izvješće na inicijativu o jedinstvenom sjedištu. I isto tako koordinatori vezano za izmjenu međuinstitucionalnog ugovora e, i članka 125. E, je ono koje ide socijalistima i izvješće će biti Roberto Gualtieri. Što se tiče mogućnosti elektronskog potpisa, koordinatori predlažu da se pučkoj stranci da to izvješće, iako još nemamo izvjestitelja a kolega Šulc iz GUE bi trebao dobiti izvješće o mišljenju odbora, e, izvješće odbora Ekon o radu trojke o europodručju. Radi se o hitnom e, izvješću, a kolega Daf imenovan je za izvjestitelja o i izvješću izvješću koje se treba predati odboru za proračun o e, e poukama i perspektivama iz višegodišnjeg financijskog okvira 2014. 2020. Što se e, tiče posljednjeg izvješća ja ću e, dakle e, opet na tome raditi, a jer sam bio ranije dakle već radio na tim pitanjima i o tome se govorilo na konferenciji predsjednika. A e, kolega Hefner će nam trebati napraviti prijedloge o saslušanjima on je prihvatio dakle da radi na toj inicijativi. Što se tiče Lisabonskog ugovora, tu saslušanje imamo 20. siječnja i izvijesti tu treba dati još neke podatke o programu. Dakle, što se tiče druge saslušanje koje će se dirati o ožiku, o budućnosti Europe, tu e, ćemo govoriti o prijedlozima izmjene europskih ugovora tu ćemo, ako možemo, pozvati predsjednika Baroza. E, pretpostavljamo ipak da e, odbor i njezin e, dakle i njezin komisija i njezinih predsjednika dakle da oni to daju napismeno. Što se tiče predstavke grčkog građanina, tu nećemo dati niko mišljenje odboru za predstavke. A što se tiče vodiča vezano za škotski referendum o eventualnom odvajanju Škotske od Engleske, to e, je nešto o čemu će se raspravljati više na sljedećem sastanku koordinatora. Dakle, sve smo odlučili osim <clears throat> možda jedne stvari vezano izvješće o ispitivanju uloge i aktivnosti trojke <clears throat> iz eurozone. Međutim, izvjestitelj nije među nama. Pa e, smo prisiljeni da o tome govorimo na sljedećem sastanku. Ipak, preostaje još vremena da vam za božićne praznike još da izrazim čestitke. Dakle, sretan Božić i ugodni praznici.